kao članica delegacije u, želi, treba biti imenovana u, umjesto gospođe Gebhardt u našoj delegaciji za zemlje AKP-a. Nema nikakvih prigovora, to je onda tako zaključeno. IMKO je preuzeo, preuzeo